Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o usmenom pitanju. I'm sorry. Uh, I'm sorry. Uh, uh powtórzę jako pierwszy. E, ispričavam se. Uh, Naravno, sada je na redu sljedeća tema pod kojom imamo predstavnika komisije koji će dati izjavu komisije o hidroenergetskom sektoru u Europi. Izvolite. Hvala lijepa, uvaženi zastupnici, što ste dali komisiji priliku da e, razmijenimo mišljenja o tako važnom pitanju kao što je hidroenergetski sektor. to je najveći europski izvor obnovljive energije i dalje će igrati ključnu ulogu u energetskoj uniji kao što će također pomoći da se um, ispune tri glavna cilja sigurnost održivost i konkurentnost komisija nastoji da svi proizvođači energije dobiju e, jednakopravan pristup koncesijama za iskorištavanje e, energije, odnosno vodnih resursa za proizvodnju energije. E, nastojimo to učiniti temeljem postupaka, usklađivanja naknada koje koncesionari plaćaju i tako dalje. Komisija je svjesna ekonomskih pravnih, socijalnih i okolišnih aspekata proizvodnje energije iz vodnih resursa. Važno je osmisliti modele za adekvatno korištenje i eksploataciju hidroelektrana. Mi ne želimo e, nametati obveze koje bi predstavljale prekomjerno opterećenje e, prilikom dodjele koncesija. Države članice su te koje tu mogu donijeti odluku po vlastitom nahođenju, međutim moraju poštovati europsko pravo. Država članica primjerice odluči koristiti hidroelektranu i dati je u koncesiju. Pravila javne nabave Europske unije moraju se poštovati. To je nešto što jamči ne samo adekvatnu razinu tržišnog natjecanja, već isto tako jedna jednako postupanje i transparentnost među gospodarskim subjektima. U tom kontekstu pravila o javnoj nabavi Europske unije ne smiju biti kršena. Ako jesu prekršena, onda se e, koncesionar može žaliti i ima pravo na produženo korištenje koncesije ovisno o tome do kakvog je prekršaja došlo. Države članice mogu same donositi odluku na koji način će provoditi ove e, propise u kontekstu vlastitog zakonodavnog okvira. Gdje se to može primijeniti, nacionalni režimi dodjele koncesija trebaju poštivati europska energetska pravila poput primjerice direktive o električnoj energiji. Postupak natjecanja za dodjelu koncesija i pošteno postupanje prema svim ekonomskim gospodarskim subjektima važne su za dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Prilikom dodjele koncesija države članice mogu biti predmetom E, i provjere jesu li ispoštovana pravila protiv monopola i e, općenito pravila koja se odnose na dodjelu koncesija u skladu sa e, ravnopravnim i poštenim postupkom. Na taj način mogu se stvoriti jednaki tržišni uvjeti koji će omogućiti da dominantno javno poduzeće zadrži poziciju na relevantnim energetskim tržištima. Dodjeljivanje koncesija u hidroenergetskom sektoru može se smatrati državnom potporom ako se koriste državni resursi. Selektivna prednost dana je određenim e, poduzećima, ovisno o relevantnosti energetskog tržišta, a to je nešto što može imati učinak na trgovinu i narušavati tržište. Dodjela e, koncesija u hidroenergetskom sektoru e, može biti predmetom državne potpore ako su ispunjeni određeni kriteriji. Selektivna prednost treba se dati poduzećima na relevantnim energetskim tržištima. Zatim, mora postojati učinak na trgovinu i eventualni narušavajući efekt što je vjerojatno ako se e, energija bude prodavala diljem europskog tržišta na relevantnim energetskim tržištima. Hvala lijepa. Govorimo naravno o hidroenergetskom sektoru u Europskoj uniji, a sada imaju riječ predstavnici klubova zastupnika. Prvi će biti gospodin Tajani u ime EPP-a. Minuta i pol, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Taj hidroenergetski sektor je ključan kako bismo postigli ciljeve dekarbonizacije te dovršili jedinstveno energetsko tržište. Nažalost, u Europi taj režim za dodjelu koncesija nije ujednačen. Postoje u nekim zemljama koncesije bez isteka roka, neke imaju mogućnost obnove i to je nešto što zapravo ugrožava dovršenje jedinstvenog energetskog tržišta i također predstavlja veliki izazov za naše e, proizvođače te smanjuje konkurentnost naših tvrtki. Zato moramo promicati zakonski jedinstveni okvir ako zaista želimo stvoriti jednake mogućnosti u pristupu tržištu na temelju otvorenog tržišnog natjecanja i poštenog tržišnog natjecanja. Dakle, kada govorimo o, ovoj temi i kada raspravljamo o ovom pitanju, mi vas pitamo kako komisija želi promicati veću konvergenciju u hidroelektričnom, hidroenergetskom sektoru u Europi. A kada, posebice kada govorimo o režimu i postupcima davanja koncesija. Mi ovdje moramo igrati aktivniju ulogu u hidroenergetskom sektoru. Ne moramo se samo brinuti za poštivanje pravila tržišnog natjecanja. Ne, zato što postoji previše različitih sustava u hidroenergetskom sektoru i to je još jedan dokaz da je došao trenutak da promijenimo pravila na europskoj razini. Zato to moramo napraviti u interesu naših tvrtka i poduzeća i to prvenstveno malog i srednjeg poduzetništva. Ne smijemo se zamarati nekakvim abstraktnim birokratskim procesima koji samo osim romašuju naš gospodarski rast i napredak. Gospodine povjereniče, meni je jasno da vi niste odgovorni za taj sektor. Jasno mi je da e, zapravo ti povjerenici u vijećnici puno puta nisu odgovorni za temu o kojoj se govori, ali mi moramo i biti proaktivni i moramo od vas dobiti veću i snažniju inicijativu. Jer ako samo e, kontroliramo poštivanje pravila, to e, neće nam pomoći, nego moramo moramo zaista napraviti veliku e, reviziju tog cijelog hidroenergetskog sektora. Gospođa Patricija, to je minuta i pol. Hvala. Neću duljiti o važnosti tog sektora, budući da je gospodarski sektor iznimno, gospodarski, e, taj sektor od iznimne važnosti za gospodarstvo. Želim vam reći da sve one stvari koje ste vi već rekli su abstraktne i ne odgovaraju stvarnosti tog sektora, te ne odgovaraju na probleme koji su u ovom trenutku prisutni. Znači, prvo moramo e, riješiti problem razlike svih tih postupaka za donošenje koncesija, za dodavanje koncesija. To je nešto što zaista stvara distorzivni učinak na našem tržištu i utječe na neravnotežu kada govorimo o pravilima tržišnog natjecanja, o pravilima javne nabave i o korištenju samih tih izvora energije. S druge strane, komisija je ta koja ima suprotstavljene pristupe. E, znači, ovdje govorimo o e, recimo e, općoj, službi za jednu stvar, općoj službi za drugu stvar. U principu je problem u tome što ste vi neusklađeni imati potpuno slučajna i suprotstavljena mišljenja. E, nama je potreban korirani pristup kako bi se razriješili taj paradoks. U nekim zemljama kao što je moja e, nameću se sankcije, nameću se zapravo kazne e, i nama se otežava liberalizacija, a neke druge države koje imaju drugačije režime bez vremenskog ograničenja i koji nemaju takva prava tržišnog natjecanja nemaju zapravo nikakvih e, sankcija i nikakvih stvari koje im otežavaju njihove postupke. Ja od vas tražim vrlo jasne i konkretne akcije kako bismo dobili pravni okvir koji će biti ujednačen na razini cijele Unije. Ovdje nećemo samo govoriti o tržišnom natjecanju, o e, dovršavanju jedinstvenog tržišta, nego nama treba zapravo globalni pristup jer Europa će ispasti smiješna ako svaka država ima drugačiji postupak i ako su oni međusobno suprotstavljeni. Ja na taj način smatram da možemo pomoći dovršavanju jedinstvenog tržišta. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime Aldea kolega Jasenko Salimović. Imate minutu i polo. Hvala lijepa. Otkad je 2015. godine i zaslanstvo Europske eh, unije zapravo došlo s idejom vezanom uz energetsku uniju. Eh, krenuli smo s idejom da svatko ima pravo pristupa održivoj eh, i pristupačnoj energiji. 16% energije danas dolazi iz vodnih resursa. 2006. godine bilo ih je bilo je to samo 10%. Ne možemo čak niti boljim upravljanjem resursa u potpunosti um, udovoljiti uh, sadašnjim potrebama. Trebamo vidjeti kako iskoristiti vodne resurse koje se uvijek još uvijek ne koriste, primjerice u Albaniji i Bosni i Hercegovini. Postoje neiskorišteni vodni resursi. Ne radi se samo o boljim propisima e, i korištenju e, na efikasni način postojećih resursa, već moramo uključiti i nove resurse da bismo postigli ciljeve energetske unije. Moramo se držati pravila i moramo se držati skupa, a to je vrlo važno za hidroenergetski sektor. Hvala. U ime GUE NGL-a Gospođa Paloma Lopez Bermejo, Minuta i pol, izvolite. Hvala predsjedniče. Drago mi je što imam priliku raspravljati o ovoj temi, zato što one dvije prilike kada sam pismenim putem uputila pitanje po pitanju davanju e, koncesija za hidroelektrane u Španjolske, e, e, komisija se nije očitovala. Mene brinu neka pitanja vezana uz tržišno natjecanje. Kada govorimo o tim redovitim plaćanjima hidroelektranama, one su nadišle e, u, mnogim slučajevima cijenu ulaganja i također dolazi do velikih problema kada govorimo o e, vraćanju tih koncesija javnom sektoru. Mene sada zanima specifičan odgovor po pitanju takve situacije. Mene je iznenadilo da komisija koja je tako aktivna u nekim drugim sektorima da e, ovaj dio ignorira i na taj način zapravo priječi razvoj E, svim tim tvrtkama koje još uvijek nemaju definiranu situaciju po pitanju davanja koncesija. U Španjolskoj zbog taktičkog korištenja hidroelektrana kako bi se e, manipulirano onom marginalnom cijenom e, dolazi do toga da u Španjolskoj je sada kontrola električne energije zapravo ta koja je u rukama velikih proizvođača i to je ono što mi stalno želimo prijaviti kao problem. S druge strane, hidroenergetski sektor u Europi ima ogromnu ulogu kada govorimo o energetskoj transformaciji i tranziciji, zato što nam može osigurati velike postotak po pitanju dobivanja energije u budućnosti. E, naša aktivnost mora biti dobro regulirana i mora odgovarati općim interesima, a da bismo to uspjeli, onda moramo e, provesti procjenu učinka po pitanju e, ekoloških utjecaja i također po pitanju nekih osjetljivih pitanja kao što je poljoprivredna aktivnost. Zato nam treba bolja koordinacija između agencija te tijela koji su odgovorni za to pitanje. Mene zanima što komisija misli napraviti i u tom smjeru. Hvala. Eh, Hvala. U ime zeleni, gospođa Michelle Rivasi. Minuta, izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Hidroenergetske brane zaista su pravo, e, prava baština, nasljeđe e, za svaku državu članicu. Ne samo da omogućuju e, na neki način proizvodnju električne energije, već isto tako predstavljaju određeni element u pejzažu. Ne radi se samo o hidroenergetskim, već i strateškim mjestima koja su prilagođena riječnom toku. U slučaju dodjele koncesije ne radi se o tome hoće li operator biti pris privatnog ili javnog sektora, u svakom slučaju morat će platiti iste naknade. Ono što je bitno jest koju će taj novi koncesionar dodanu vrijednost donijeti. Na koji način će koncesionari zajednički raditi kako bi upravljali zajedničkim e, blagom. Fragmentacija koncesija i nedostatak globalnog pristupa mogli bi dovesti u opasnost dobro upravljanje resursima koji su e, od vitalne važnosti, a to bi moglo biti opasno. Vrlo je važno da upravljanje bude dobro koordinirano. Vrlo je važno primjerice da usprkos tome što određene brane na istom riječnom toku ne pripadaju istom koncesionaru budu koordinirane na usklađen način kako uzvodno tako i nizvodno. Također, nužno je upravo zato da primjerice u dolinama imamo grupacije prema e, dolinama i riječnim tokovima. Hvala. U ime FDD-a, gospodin Halmer, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Često sam u ovom domu govorio protiv e, energije vjetra i e, solarne energije. I zato mi je zaista pravo isvježenje što se konačno pojavio resurs obnovljive energije koji mogu podržati. E, pristupačan, cijenomno, održiv, pouzdan na svaki mogući način, to je diametralno suprotan izvor energije, solarnoj energiji i e, energiji iz vjetra, što su izvori na koje smo zaista potrošili ogromno resurse uludo, te smo podigli cijenu energije, zbog čega je proizvodnja energije u potpunosti bila izmještena iz Europske unije. Naravno, proizvodnja energije iz vodnih resursa ovisi o geografskim elementima. Sada tražimo da e, se e, harmoniziraju propisi za koncesije diljem Europe. Mi u mojoj stranci apsolutno smo protiv takvog usklađivanja. U Ujedinjenoj Kraljevini izvori e, u hidroenergetskom sektoru su vlastita imovina koju ćemo itekako zaštititi od eksploatacije od strane Brisela. Hvala lijepa gospodine Helmer. Gospodin Karinš, izvolite. Što se tiče ovog pitanja, zamislimo situaciju da dva boksača ulaze u ring, jednome je ruka vezana iza leđa i e, kada bismo vidjeli takvu situaciju odmah bismo rekli da je to nepravedna borba. Međutim, e, uvažene kolegice i kolege, ono što se trenutačno zbiva na e, području energetike upravo je tako. Problem je u tome što E, dolazi do narušavanja konkurencije jer postoje različiti uvjeti i različiti zakonodavni okviri u različitim zemljama. E, zahtjevi e, što se tiče investicija potpuno su različiti od jedne zemlje do druge. Međutim, električna energija prelazi granice. To vam je kao da imate e, boksača koji se mora boriti jednom rukom. Ako bismo imali e, poštenu konkurenciju i ravnopravnost morali bismo osigurati jednake uvjete za sve kako bi e, oba borca mogla koristiti obje ruke u borbi. Hvala, gospodin Jean-Paul Denano. Minuta i pol, izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ovim usmenim pitanjem vezanim uz energetski sektor želio sam privući pozornost komisije na vrlo važnu e, ulogu električne energije iz vodnih resursa. Radi se o obnovljivom izvoru energije koji se može pohranjivati i koji bi mogao doprinijeti dekarbonizaciji našeg gospodarstva, sigurnosti opskrbe električnom energiji i pridonijeti neovisnosti e, e, europskog gospodarstva u smislu potrošnje energije. Eksploatacija različitih e, brana i hidroelektrana vrlo često ovisi o lokalnom upravljanju. Postoji realni problemi i eksploatacija hidroelektrana utječe na čitav niz sektora kao što su primjerice poljoprivreda, e, sektor opskrbe pitkom vodom, upravljanje e, zemljištem, E, vlasništva pitanja i tako dalje, a tu je naravno i teritorijalna kohezija. Želim skrenuti pozornost Europske komisije na situaciju u hidroenergetskom sektoru u Europi i želim pozvati Europsku komisiju da djeluje. Države članice e, mogu vidjeti u e, izvješću koje je pripremio, pripremila Florence School of Regulation kakva je situacija sa dodjelom koncesija u različitim državama članicama i možemo vidjeti da je sustav vrlo raznorodan te u nekim slučajevima e, koriste se sustavi koji mogu dovesti do apsolutnog narušavanja. Ne radi se o tome da otvorimo vrata politici koja bi bila pretjerano sklona e, europskim koncesionarima već se radi o, politici koja će otvoriti vrata e, održivom iskorištavanju hidroenergetskog sektora. Hvala, gospođa Bilbao Barandika. Hvala predsjedniče. Gospodine povjereniče, Europa je jedna od regija na svijetu u kojem se najviše, u najviše stopi iskorištava hidroenergetski resursi, iako sa postrojenja zbog tvoje starosti predstavljaju potencijal za poboljšanje u tehnološkom smislu i predstavljaju priliku. Ta obnovljivi izvor energije je posebno koristan upravo zbog kapaciteta skladištenja, što može dovesti stabilnost tržištu u trenutku u kojem su drugi izvori na vrhuncu neaktivnosti. Upravo zato ulaganje u taj hidroenergetski sektor bi trebao biti prioritet Europske unije. E, to zapravo je problem zbog rasipanosti propisa u samoj Europskoj uniji što utječe na postupke davanja koncesija, obnavljanja i obnavljanja te korištenja vode za e, hidroenergiju. E, zbog toga mi trebamo osigurati pravne i administrativne okvire koji će zajamčiti konvergenciju te pravnu sigurnost, a i po pitanju financija osigurati ulaganja. U nekim zemljama zemljama kao što je Španjolska, naši proizvođači i poduzetnici sadrobljeni su u postupku u tom režimu potpora za obnovljive izvore energije i ne postoji europska strategija e, koja zapravo stvara velike probleme našim kako korisnicima tako i proizvođačima. Zato e, bih htjela znati gospodine povjereniče u kojem e, roku možemo raspršiti tu nesigurnost te kako možemo surađivati sa našim poslovnim subjektima kako bi postavili neke europske standarde standarde za taj sektor. Hvala. Hvala. Gospođa Françoise Grostet. Hvala gospodine predsjedatelju. 16% je ukupni udio energije proizvedene iz vodnih resursa na globalnoj razini i to hidroenergiju čini trećim po redu izvorom proizvodnje električne energije. Vrlo je važno naravno spomenuti da se zapravo radi o obnovljivom izvoru energije e, koji se može eksploatirati tako da se u potpunosti e, konstrukcija, logistika, infrastruktura prilagode teritorijalnom i teritorijalnim i pejzažnim uvjetima. E, trenutačno imamo preveliki broj neiskorištenih vodnih resursa u Europi, mlinova koji se ne koriste. Važno je da radimo na tome. Međutim, električna energija nije iz vodnih resursa resursa nije samo obnovljivi izvor energije koji se može davati za primjer. Moramo imati na umu da se radi o održivom izvoru energije gdje se energija može i pohranjivati. Međutim, ne smijemo donositi odluke ishitreno i naglo. Francuska ulaže snažna nastojanja u tom sektoru, ali nažalost to se uvijek ne uzima u obzir. Moramo apsolutno prestati kočiti investicije u tom sektoru. Poruka koju Europska komisija danas šalje investitorima nije bila dovoljno pozitivna a istovremeno vrlo je teško u određenim državama članicama uopće ući u tržišno natjecanje u hidroenergetskom sektoru. Oni koji su se tu malo potrudili ili nešto uložili vrlo često su se našli u situaciji da se u njih nepravedno upire prstom. Kako Europska komisija može pratiti razvoj ovog vrlo specifičnog sektora? E, velika je zabrinutost, moram reći, e, u planinskim dijelovima vezano uz ovo pitanje. Hvala. Gospodin Kelly, minuta i pol. Drago mi je da vodim ovu raspravu iako ovako kasno, zato što se radi o vrlo važnom području obnovljivih izvora energije. U hidroenergetskom sektoru imamo stotine godina iskustva i tradicije. iskoristivost e, infrastrukture za proizvodnju električne energije između 80 i 90%. Radi se o izvoru koji nam može u velikoj mjeri pomoći da zaštitimo naš planet i e, ispunimo ciljeve koje smo si postali, postavili. Radi se o vrlo značajnom doprinosu našem energetskom miksu. Može osigurati 250 milijarde eura uštede na godišnjoj razini na uvozu fosilnih goriva. Obnovljivi izvori energije e, poput ovoga nisu samo odgovor na globalno zatopljenje, već isto tako i e, na smanjenje, odnosno način za smanjenje uvoza fosilnih e, goriva. Za razliku od situacije koju imamo primjerice prilikom proizvodnje iz energije vjetra ili e, solarne energije, e, ovdje možemo pohranjivati e, proizvedenu energiju kako bismo je koristili u trenucima kada je to potrebno. Električna energija je iz ovoga resursa jest održiva, troškovno isplativa i može se pohranjivati. Trebamo koristiti novi dizajn kako bismo uistinu dali stvarnu vrijednost eh, hidroenergetskom sektoru i iskoristili potencijal koji nudi. E, Massimo Salini, izvolite. Grazie presidente. Hvala predsjedniče. Evo, reći ću dvije vrlo konkretne stvari, budući da me vrijeme prisiljava da budem jednostavan i praktičan. U Europi Europska e, komisija mora znati da postoji jako puno načina za dodjelu koncesije za hidroenergiju i hidroelektrane. Postoje neke države koje idu na natječanje, ali nakon toga koncesija e, se produžuje e, bez nekakvih određenih rokova. Dakle, to ne organiziraju se novi natječaji. Nakon toga imamo druge zemlje u kojima se redovito održavaju natječaji i zbog toga e, je e, koncesija dodijeljena na određeni broj godina nakon čega slijedi novo E, e, novi natječaj. Dakle, to su razlike koje komisija nije uzela u obzir, jer e, to umrtvljenje ulaganja traje duže od koncesije, onda je naravno jasno da na kraju same koncesije imamo vrlo čvrstu umrtvljenost samog sektora. Dakle, onaj tko zapravo one tko sudjeluje u novom natječaju mora podnositi troškove zbog neaktivne proizvodnje, zbog neaktivnosti tog sektora. Na taj način se zapravo kažnjava one države koje primjenjuju to pravilo transparentnosti i tržišnog natjecanja. Zato ja smatram da je bitno podrupiti one koji ulažu, ali također bitno je podržati i one koji kroz e, slobodne natječaje odlučuju zajamčiti ulagačima normalna pravila, tržišna pravila i dobro je da komisija to uzme u obzir. Hvala kolega Salini, a sada dajemo riječ e, zastupniku Giovanniu Lavi. Izvolite. Gospodine povjereniče, Danas raspravljamo o temi koja je iznimno bitna. U Parizu smo se dogovorili oko jedne vrlo složene obveze na globalnoj razini kako bismo smanjili posljedice globalnog zatopljenja. Upravo zbog toga nama je potrebno osigurati pristup novim i alternativnim energijama. Energijama koje e, zahtijevaju, e, e, znači niskougljičnim energijama. E, to je jedno od naših, glav, jedno od naših glavnih zadaća koja nam omogućava također i veću fleksibilnost u proizvodnim postupcima. E, ali hidroenergetski sektor u Europi je pod velikom prijetnjom i opasnošću zato što e, postoji mogućnost da ne dođe do novih ulaganja, da ne dođe do domištavanja postojećih ulaganja i to sve zbog nepostojanja jedinstvenog pravnog okvira. Neki kolege su govorili o nejednakim pravilima tržišnog natjecanja i to je istina, to je najveći problem. Također i zato što nije moguće da na istom jedinstvenom tržištu e, energije koje mi želimo u Europi Europi postoje neke e, države koje zadržavaju privilegirani status te e, pravo na jedinstvene prilike koje postoje na tom tržištu. I e, nije moguće da ne, znači ne mogu izaći na druga tržišta, dok pak neki drugi imaju možda otvorena, zatvorena nacionalna tržišta iz kojih ne mogu izaći. Zato nam je potreban novi i jedinstveni pravni okvir koji će staviti sve na jednaku razinu, koji će zajamčiti tržišno natjecanje i koji će potaknuti ulaganja. Hvala. Uh, Hvala. vam. A sada imamo vremena za spontano javljanje za riječ. Michel Danten, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, Brana je tu da bi se proizvodila električna energija, ali isto tako radi se o instrumentu upravljanja teritorijem, podizanja atraktivnosti teritorija, i upravo zato upravljanje branom nešto je što se tiče lokalnog stanovništva. Razlike koje još uvijek postoje u različitim smjerovima koje zauzima Europska komisija ne mogu više potrajati. Trebamo jedinstvenu poruku, trebamo koherenciju, trebamo jedinstvenu energetsku politiku s jedne strane i politiku pravičnog tržišnog natjecanja s druge strane. Eksploatacija eh, hidroenergetskih izvora u Europi vrlo je raznorodna. Trebamo okvir koji će razumjeti svi, koji će primjenjivati svi i koji će, kada se radi o hidroenergetskom sektoru, uistinu dati svoj doprinos i jedinstvenoj energetskoj Europi. Hvala. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Gospodin Notis Marijas, izvolite. 15 do 20% je udio energije proizvedene iz vodnih resursa u ukupnoj proizvodnji energije. Još neko vrijeme to će ostati najvažnijim obnovljivim izvorom energije i upravo zato vrlo je važno da se postignu ciljevi obzora 2020. Nije slučajno da u Grčkoj uh, je uh, prema uputama trojke krenulo prodavanje e, upravo e, infrastrukture u ovom području investitori su se usmjerili na to međutim to ne znači da će ta infrastruktura koja će biti prodana tim investitorima moći funkcionirati i u budućnosti barem ne na efikasan način nikada nećemo imati efikasno korištenje te infrastrukture i očuvanje okoliša ako to ostane u rukama privatnika hidru i brane moraju biti u vlasništvu države hvala a sada Gospodin Adriju u ime Europske komisije. Thank you, dear president. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem vam svima na ovoj iznimno korisnoj raspravi. korištenje obnovljivih izvora energije i hidroenergetski potencijali iznimno su važni za Europsku uniju. Međutim, moramo biti svjesni određenih razlika. Iznimno je važno da nacionalni režimi budu u skladu sa odgovarajućim europskim propisima što se tiče ovog područja. Komisija će i nadalje kontrolirati poštivanje europskih e, pravila. To je u skladu sa ciljevima energetske unije jer između ostalog moramo uspostaviti integrirano energetsko tržište i e, zajamčiti energetsku sigurnost. Komisija trenutačno prati situaciju što se tiče koncesije u raznim državama članicama i pokrenula je nekoliko postupaka zbog povrede, a bit će ih još više ukoliko se ispostavi da je došlo do povrede propisa, između ostalog direktive o koncesijama, direktive o uslugama i propisa o tržišnom natjecanju neki su spomenuli da je nedostatna suradnja unutar komisije. Ne, postoji dobra suradnja između različitih glavnih uprava, uprave za rast, uprave za energetiku, uprave za tržišno natjecanje. Osim toga, postoji jednak tretman u odnosu na države članice. E, Europska komisija trenutačno promatra nekoliko različitih regulatornih režima u državama članicama i poduzet će mjere ukoliko to bude potrebno kako bi se osigurala usklađenost s propisima Europske unije. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine povjereniče na ovom zaključnom